rekao kolega, e, zaključujemo ovu točku dnevnog reda i prelazimo na prispitivanje pomoćnog faktora za mala i srednja poduzeća. Imamo pet autora. E, gospodin Tajani. Hvala gospođo predsjedateljice, gospodine eh, povjereniče. Eh, ovo znači da moramo eh, doprinijeti reviziji pomoćnog faktora za mala i srednja poduzeća. Mala i srednja poduzeća su motor našeg gospodarstva, oni generiraju 55% unutar gospodarskog proizvoda i 80 milijuna građana ima posao zbog toga. Međutim, mala i srednja poduzeća moraju biti podržana financijskim sredstvima koja će im omogućiti da se internacionaliziraju, da budu korak s vremenom, da e, preuzmu nove projekte i nove zaposlenike. Međutim, e, nije dovoljna onda monetarna politika Europske e, središnje banke oni mogu samo podržati politike vezane za realno, realno gospodarstvo ali ne mogu zamijeniti kako bi e, spriječili deflaciju ili kao što nam je Međunarodni monetarni for rekao, e, trebamo konkretne mjere kao što je e, pomoćni faktor za mala i srednja poduzeća koji će biti poveznica između regulative i fleksibilnosti. Zahvaljujući tome u jednu i pol godina bankarsko kreditiranje malih srednjih poduzeća se povećalo E, u odnosu na velika poduzeća i e, u smislu revizije na kraju godine tražimo da e, pomoćni faktor za mala i srednja poduzeća bude ojačan i da se oni, on primjenjuje i na zajmove veće od milijun i pol eura to bi omogućilo više malih i srednjih poduzeća da imaju koristi od pomoćnog faktora. Ja isto tako dijelim trud e, povjerenika kako bi ovaj instrument postao međunarodni standard e, kroz e, Bazelski odbor. Hvala. Thank you. Our next... Hvala, gospođa Ferrera, ali nisam sigurna je li ovdje. E, to pozivam gospođu Lopez e, dvije minute. Dobra večer svima, zahvaljujem predsjedavajuća. E, zemlje Evropske unije poput moje su iskusile kako financijski interesi mogu uništiti e, društveno tkivo e, i e, u velikoj mjeri to danas osjećaju mala i srednja poduzeća, isto tako i mikro tvrtke. Dakle, štedionice su neke morale nestati, a i dio sredstava je nestao iz realne ekonomije i pretočio se u spekulacije mala i srednja poduzeća e, koja dakle e, one rade na svom teritoriju i pružaju mogućnost zapošljavanja na svom teritoriju i stoga su veoma važna. Malo sumnjam koliko je točno ono što je komisija htjela reći, dakle da e, mala i srednja poduzeća mogu izaći na burzu i na taj način dobiti novca. Čini mi se da će tu to donijeti veće troškove. Tada to osjete za zaposlenici jer im se režu plaće. E, dakle, to je možda način, dobar način za velike tvrtke, ali ne za male i e, srednje e, također e, e, važno je malim srednjim tvrtkama i da poboljšaju situaciju svojim zaposlenicima, ali da mogu biti sigurni da će imati e, tržište za svoje proizvode. Europske bankarske institucije su već rekle da ovo neće donijeti velike učinke. Moramo se pozabaviti onime što će stvarno pomoći malo i srednjim. Dakle, imamo mjere štednje i zbog toga smo potpore u mnogim zemljama, nametnuli smo im, e, proveli smo, doveli smo do e, stagnacije, e, a na kraju profitira samo veliki kapital. Gospodin Tajrer, dvije minute. Hvala lijepa gospođo predsjedateljice, gospodine povjereniče. Kod usvajanja dosadašnje regulative Europski parlament se zauzeo za to da se e, da se uvede faktor smanjenja kapitalnih zahtjeva radi kreditiranja MSP-ova. Sada postoji jedno izvješće iz Bazela koje pokazuje da e, banke ne posluju u skladu sa E, tim odredbama i to nas je potaklo da postavimo ovo pitanje. Mi želimo da MSP-ovi ne budu u nepovoljnijoj situaciji od velikih poduzeća, želimo im omogućiti pristup financiranju. E, ne radi se samo o tome da postoje poteškoće sa financiranjem MSP-ova, ne samo na periferiji, čak i u onim zemljama koje trenutno dobro stoje, postoje MSP MSP-ovi kojima je trenutno vrlo teško doći do financijskih sredstava i činjenica je da pretešni dio MSP MSP-ova, a činjenica je da je 95% poduzeća u Europskoj uniji su MSP-ovi, dakle doista nam je potrebno da osiguramo e, njihov pristup financiranju e, kako bi i mala i najmanja poduzeća mogla doći do financijskih sredstava za svoje poslovanje i svoje rast zato e, smo i mi klub zastupnika ALDE e, odlučili postaviti ovo pitanje komisiji jer smatramo da je važno u buduće osigurati e, financiranje MSB-ova za e, banke. Postoji jedna interesantna studija koja kaže da male i srednje banke također su u nepovoljnoj situaciji i zato molimo komisiju da se bavi ovom problematikom i da poradi radi na njoj. Hvala lijepa. Gospođa Simbor ima riječ. Hvala. E, Male srednja poduzeća u Europi, tad koji i u dakle ja dolazim, trebaju kapital e, kako bi se mogla razvijati i rasti. E, kao posljedica financijske krize imamo situaciju u kojoj su se postavljali veliki kapitalni zahtjevi na financijske institucije. Međutim, nismo sigurni koliko je to utjecalo na realnu ekonomiju. E, također smo htjeli potaknuti banke da pozemljuju novac malim i srednjim poduzećima i za to smo onda imali e, faktor e, odbijanja. Imamo izvještaj o utjecaju takvih mjera i čini se da, su, da je taj utjecaj vrlo maleni. Naime, vidimo da je od sa 85 milijardi došlo do pada na 54 milijardi e, e, zajmova e, malim i srednjim poduzećima dok su zajmovi velikima porasli. Ova analiza dovodi u pitanje učinkovitost cijelog pomoćnog faktora za mala i srednja poduzeća. Međutim, mislim da nije dobro gledati samo izolirano taj faktor, moramo uzeti i druge. Naime, među sama mala i srednja poduzeća su izgubila E, povjerenje u vlastite snage i to isto utječe. Dakle, e, kada e, imam podatke iz Engleske središnje banke, čini se da je 77% malih srednjih poduzeća koje je zatražilo zajam i dobilo taj zajam. Dakle, nije dobro gledati samo koliko je kapitala pruženo, nego koliko je kapital uopće zatraženo. E, možete li nam komisija e, objasniti kako je suradnja između e, nadležnih glavnih uprama kako bi se pozitivno utjecalo na ovaj sektor i znamo li što sve moramo imati na umu kada procjenjujemo učinkovitost pomoćnog faktora? Hvala. Sad pozivamo povjernika Hana da odgovori na pitanja. Gospođo predsjedavajuća, dame i gospodo, komisija je svjesna važnosti uloge koju igraju MSP-ovi koji doprinose našem gospodarskom rastu i stvaranju radnih mjesta u Europskoj uniji. Komisija je posvećena e, iznalaženju najprikladnijih politika kako bi se zadovoljile njihove potrebe za financiranje. Međutim, tu postoje prepreke, kao što je e, veliki dio vas je rekao Dakle, velike kompanije imaju raznolikije izvore financiranja i pristup kapitalnim tržištima kapitala <clears throat> Međutim, e, MSP-ovi su ranjivi, osjetljivi na posljedice ekonomske krize. Europska unija je bila suočena sa ogromnim poteškoćama nakon e, prošle financijske krize. Problem je osobito veliki u nekim zemljama članicama koje što se čuje i u ovom parlamentu. U tom duhu komisija je podržala uključivanje E, klauzule o pomoćnom faktoru u e, uredbu o kapitalnim zahtjevima kako bi se e, smanjio potencijalni učinak na negativni učinak na MSP-ove ove uredbe E, taj pomoćni faktor je na snazi od 1. siječnja 2014. Zahvaljujući vama i naporima komisije i važnost ovog pitanja je priznata na svim razinima tako je i odbor u Bazelu također e, razmotrio odnosno sada razmatra smanjenje kapitalnih zahtjeva radi kreditiranja MSP-ova komisija trenutno procjenjuje e, izvješća o tome i e, to će biti objavljeno koncem ove godine osobito gledamo učinak na ukupan volumen financiranja MSP-ova, e, na primjer makroekonomski okol, uzimajući u obzir sve faktore kao što su vanjski kontekst i tako dalje. E, pomoćni faktor ostaje potencijalno e, zdrav element našeg zakonodavstva. Mi vjerujemo da mi ćemo e, povlačiti informacije iz različitih izvora u ovom bavljanju ovom e, temom i e, u rujnu prošle godine smo također zatražili daljnje izvještaje o tome. Komisija je na taj način dobila korisne informacije koje će iskoristiti u e, izradi svog izvješća. Međutim, ono što želim naglasiti je da bankovni e, zajmovi ne bi trebali ostati jedini i glavni izvor financiranja za europske MSP-ove i moramo poraditi i razmisliti o diversifikaciji, o unošenju, e, o iznalaženju novih načina i metoda financiranja za naše MSP-ove. E, na primjer e, moramo im omogućiti i pristup tržištima kapitala. Hvala lijepa gospodine povjereniče. Naš sljedeći govornik je gospodin Zalba Bidegan. Hvala lijepa gospođo predsjedateljice, povjereniče, dame i gospodo. Ne želim pozdraviti e, izlaganje povjerenika koje uglavnom podržavam. MSP-ovi su motor gospodarskog rasta u Europskoj uniji i oni moraju biti u središtu naše pažnje i političke aktivnosti. Zato želim čestitati e, zastupniku Tajaniju i zahvaliti mu na velikim naporima koje je uložio u, na ovom području jer zahvaljujući njegovim mnogobranim inicijativama MSP-ovi su sada u boljoj situaciji nego što su bili prije nekoliko godina. A kao što je i gospodin Tajani naglasio, Europska središnja banka nije e, cijelo rješenje, ali je dio rješenja i zato pozdravljamo e, pomoćni odnosno inicijativu za uvođenje pomoćnog faktora za MSP-ove e, Dame i gospodo, ja vas pozivam da podržite e, ovu inicijativu, odnosno zakonodavne pakete u vezi sa ovim, a o čemu sam ja izvjestitelj. Dame i gospodo, E, e, predlažem da ubrzamo naš rad na tome da diversificiramo izvore financiranja za naše MSP-ove. Kolege, podrška MSP-ovima je podrška stvaranju novih radnih mjesta. E, ta podrška znači i podršku gospodarskom rastu u Europi. Hvala lijepa. Hvala lijepa, gospodin Kvalitjeri ima riječ. Hvala gospođo predsjedateljice. Zahvaljujem e, povjereniku Hanu na njegovim riječima kao i e, povjereniku Ilu na odgovoru na pismu e, gdje je dosta parlamentarica iz odbora Ekon izrazilo jedno jasno stajalište koje bih želio ovdje ponoviti jer se pojavilo u raspravi ima jedna velika većina u odboru Ekon u Europskom parlamentu koja kaže da e, pomoćni faktor za mala i srednja poduzeća treba ojačati i zadržati. To je jedno, jedan politički podatak a komisija i ostali organi Europske unije ne mogu e, to zanemariti jer mi imamo e, čvrstu političku volju prema kojoj e, s interesom čitamo e, primjedbe e, Europske banke, međutim ne čine nam se da one podržavaju potrebu za promjenu politike prema malim i srednjim poduzećima. Europski parlament je imao tu inicijativu i sada ono što mi jasno kažemo je da ju treba zadržati, da pače treba je ojačati. E, ove, provjere e, koje smo tu proveli možemo i obrnuti jer ako ne vidimo e, razliku između rizika i kredita pokazuje da možemo i dignuti taj prag a ne ga spustiti kao što nam kaže Europska središnja banka. I zato smo zadovoljni da je komisija dala tu poruku i mi ćemo nastaviti sa našom inicijativom. Hvala. Hvala lijepa. Riječ sada ima gospodin Vjegas. Hvala lijepa. MSP-ovi su okosnice europskog gospodarstva, ali oni su trenutno u ozbiljnim poteškoćama zbog e, ekonomske krize, osobito kad je riječ o pristupu financiranju, a potreban im je novac. Usprkos mjerama koje su usvojene, a koje bi navodno trebale pomoći, u e, milijarde eura se ubacuje u europsko gospodarstvo, ali ono ne dolazi do onih kojima, e, ti novci ne dolaze do onih kojima su potrebni. E, što je uzrok problema? Što se nas tiče, mi mislimo da se tu radi o jednom začaranom krugu imamo bankovni sustav koji je koji zapravo potiče špekulacije i profiterstvo. E, mi smo uvjereni da politika e, javnih investicija i restrukturiranje financijskog sustava bi uspjeli potaknuti e, gospodarstvo i gospodarski rast. Hvala lijepa, gospođa Parker ima riječ. Hvala lijepa gospođo predsjedateljica. Ovo usmeno pitanje kaže da je jedno od najvećih prepreka za rast MSP-ova njihov e, nemogućnost pristupa financiranju. E, tu ima istina, međutim to se ne spominje fundamentalna istina da e, su MSP-ovi žrtve prevelikog regulatornog opterećenja u Europskoj uniji postoji preveliki broj propisa s kojima se kojih se oni moraju e, pridržavati. Ako bi se e, na hrpu stavilo, stavili svi propisi koji se tiču MSP-ova, njihova visina to, to, te hrpe bila bi viša od e, spomenika Nelsonu u Londonu. Dakle, e, poduzeća kako velika tako i mala moraju se pridržavati jedne ogromne količine propisa i nije čudo što se što e, u Velikoj Britaniji oni žele da se da Velika Britanija izađe iz Europske unije kako bi se smanjilo to opterećenje od pretjeranog EU e zakonodavstva. Hvala lijepa gospodin Piper ima riječ na jednu i pol minutu. Hvala lijepa gospođo predsjedavajuća. Mislim da bi za gospodarstvo Ujedinjene kraljevine zapravo bilo bolje da ostane u Europskoj uniji, to znaju i svi poduzetnici, ali nažalost to ne znaju političari. E, globalni koncerni i banke e, u da, da njih nije e, da nije bilo njihovog e, utjecaja i djelovanja naše gospodarstvo bi bilo u boljoj situaciji. Male, MSP-ovi i obiteljska poduzeća se identificiraju sa svojim regijama, sa svojim zaposlenicima, sa građanima svojih regija. Ne otežavajmo im život. Potpuno je e, primjereno da se u uredbu kapitalnim zahtjevima unijela, klauzula o faktoru smanjenja kapitalnih zahtjeva za kreditiranje MSP-ova. E, taj e, pomoćni faktor e, ne samo da mora trajno ostati dio našeg zakonodavstva neko bi se zapravo i granicu tu granicu trebalo još povisiti kako bi se uvela nova daljna olakšanja i kako bi se omogućilo kreditiranje MSP-ova. E, ja apeliram na vas da to imate u vidu jer investicije u MSP-ove su investicije u budućnost europskih građana i europskog gospodarstva. Hvala lijepa. Imamo plavi karton. Da li prihvaćate pitanje zastupnika Rubiga? E, mali je broj zastupnika čija pitanja bih prihvatio, ali kolega Rubig je jedan od njih. Dakle, prihvaćam. želim kolegi Piperu zahvaliti. Svi znamo da eh, je temelj za financiranje je dobit eh, poduzeća, dobit koje poduzeće ostvaruje, a to ima veze sa oporezivanjem. Eh, da li vjerujete da je to nešto što igra važnu ulogu u nacionalnim u zemljama članicama? Naravno, e, pitanja oporezivanja e, poduzeća moraju plaćati poreze tamo gdje ostvaruju dobit i zato mi u parlamentu imamo jedan odgovar, jedno istražno povjerenstvo koje će se pozabaviti e, negativnim praksama u nekim kompanijama u vezi s tim mislim da bi i komisija trebala poraditi na novim pravilima e, kad je riječ e, na primjer o PDV-u i o svim drugim metodama e, opterećivanja, oporezivanja koje u nepovoljan položaj dovode MSP-ove za razliku od ogromnih kompanija. Hvala lijepa. Prelazimo na spontano javljanje za riječ. Riječ ima zastupnik Negresku. Hvala lijepa. MSP-ovi predstavljaju okosnicu europskog gospodarstva. Podrška njima ne bi trebala e, biti samo verbalna. Ono što je bitno za mlade poduzetnike je pristup financiranju. Ja sam nekoć bio takav mladi poduzetnik. Što je banka e, činila kako bi e, mi dala podršku u nekim zemljama postoje velike prednosti za velike e, velika poduzeća i multinacionalne e, korporacije. Bitno je olakšati pristup financiranja, financiranju za MSP-ove. Ovaj pomoćni faktor je dobra mjera, ali nije dovoljna. Trebamo također dati podršku novoosnovanim MSP-ovima e, i trebamo izdvojiti 75 milijardi eura za ovu vrstu e, poduzeća. Europa bi trebala usvojiti mjere u tom smislu. Hvala lijepa. Gospodin Marijas e, ima riječ. Hvala lijepa. 55% BDP-a Europske unije e, proizvode MSP-ovi, stotine milijuna europskih građana eh, ovise, njihova egzistencija ovise o eh, radnim mjestima u MSP-ovima, a njihova situacija je sve teža i teža jer eh, jer ekonomska kriza je imala za posljedicu između ostalog uredbu o kapitalnim zahtjevima što je još više smanjilo E, mogućnost da banke kreditiraju MSP-ove. Grčka je kao posljedica toga u teškoj situaciji e, ogroman broj MSP-ova uopće ne, je prestala tražiti zahtjeve i nemaju više nikakve mogućnosti pristupa financiranju. E, i ogroman je postotak kredita koji se e, ne vraćaju. To znači da velikom postotku MSP-ova prijeti bankrot. Što kažete na to povjereniče Han? E, što kažete na tu situaciju u Grčkoj? Da li ćete nastaviti s agresivnom politikom trojke? Usprkos svemu tome, na to nam morate dati odgovor. Hvala lijepa, povjereniče Han, izvolite imate riječ. Hvala lijepa gospođo predsjedavajuća, dame i gospodo, vi koji ste još u dvorani, želim vam srdačno zahvaliti na ovoj vrlo, vrlo angažiranoj raspravi. Žao mi je što ovako kasno na večer razgovaramo o ovako bitnom pitanju, bitnoj temi kao što je pomoćni faktor za MSP-ove koji su doista okosnica europskog gospodarstva. Želim vas podsjetiti u Europi imamo 23 milijuna MSP-ova i od otprilike e, isti broj e, nezaposlenih. Kada bi svako od tih MSP-ova zaposlilo samo jednog nezaposlenog, time bismo riješili problem nezaposlenosti. 500, kad bi se to moralo prepustiti 500 e, najvećih europskih poduzeća, onda bi to velikih poduzeća moralo zaposliti nekoliko tisuća, na tisuće novih zaposlenika, što nije moguće i nije zaočekivati. Ja vas vas uvjeravam da će komisija nastaviti intenzivno raditi na razvoju i jačanju MSP-ova u Europi. I mogu vam također e, mogu vas uvjeriti da je naš pristup taj da stvaramo preduvjete kako bismo osigurali da europsko gospodarstvo e, se može razvijati a to će biti moguće samo ako postoji odgovarajući okvir ali e, inicijative poduzetničke inicijative moraju postojati i samo tada je e, moguće pozitivno poslovanje još jednom srdečno zahvaljujem na ovoj raspravi Hvala lijepa gospodine povjereniče. Hvala gospodine Marijas. Hvala povjereniče. Mislim da ste nam dali materijala za razmišljanje. Gospodine Marijas. Gospodine Marijas, niste uključili mikrofon. Ono što ću učiniti e, ispoštovanja prema povjereniku E, je, ću njega da li vam želi odgovoriti na pitanje jer on nije obavezan to učiniti. ću ako želite, e, možete to učiniti. Ne, u redu. Onda želim e,